Poštovane dame i gospodo, obavijest u ponedjeljak 3. četvrtog imali smo odluke nekoliko e, odobora o otvaranju pregovora o pristupanju iz Europske unije. Ovdje nemam nikakav zahtjev za glasovanje ovdje u ovom e, u plenumu, stoga odbori mogu nastaviti e, sa svojim radom. Dakle, glasovanje za sljede